I think we can start. Mislim da možemo krenuti. Srećno vas pozdravljam na saslušanju na temu sigurnosti cestovnog prometa, Europsko područje sigurnosti. Program imate. Pozdravljam prvo naše predavače ovdje u Europskom parlamentu. E, znate koji nam je vremenski plan, on je ovdje zadan. Prvo ću dati e, riječ Richardu Krdenu, 10 e, minuta. On će predstaviti utjecaj velike ili manje težine i volumena automobila na cestovnu sigurnost. Gospodin imate riječ. Hvala vam. Dobar dan. Naslov e, naše prezentacije je na ekranima i svrha ovog projekta bila je sagledati e, kakva vozila se nalaze na cesti, a sve više ovih velikih vozila, SUV i sličnih. I e, ja ću govoriti o dva glavna pitanja koja smo istraživali. Prvo, jesu li e, SUV MPV vozila agresivnija u odnosu na manje automobile u odnosu na ranjive sudionike u prometu, to su posebice pješaci i biciklisti, i postoje li određene nedostaci u koliziji s takvim automobilima usporedi sa manjim automobilima. Zadnjih 15 godina primijetili smo pad e, smrtnih slučajeva na cestama u Europskoj uniji, no do naših cilja koje smo se zadali za 2020. imamo još dosta E, za, za postići. No, zanimljivo je kada pogledamo e, odakle dolaze te žrtve, uglavnom e, su to korisnici putnih vozila, vozila, osobnih vozila. I ako pogledamo pješake, bicikliste, njihove statistike su prilično statične. Ako pogledamo trendove u Europskoj uniji, stanovništvo stari, što je dobro, jer to znači da dulje živimo i mnogo više hodamo i vozimo bicikl, pa smo zdraviji, to su jako dobri trendovi, no vidjeli smo i e, promjene u e, vozilima, sve više većih e, vozila, vozila većeg volumena, a i manjih onih gradskih vozila je također više. E, također postoje brojni sustavi, brojne tehnologije koje pomažu vozaču ili da parkira e, vozilo ili e, da zakoči u slučaju hitnom, hitnom slučaju. Osim toga, dosta veći broj kolizija uključuje ta veća automobile i vidimo više kolizija između manjih i većih automobila. neću sada govoriti o propisima, ali postoje propisi. Kroz prezentaciju govorit ću o svojim preporukama u odnosu na e, te propise. Možda se oni mogu i poboljšati. Prvo pitanje koje smo istraživali, da li su MPV i SUV vozila agresivnija od manjih automobila. Inženjeri su sagledavali kako dizajnirati automobil na način da automobil bude siguran kada udari pješaka to se određuje u odnosu na visinu glave, ruke ili kuka e, u odnosu na vozilo, no ne možete koristiti e, e, lutke pa se koriste različite udarne glave. Imamo takozvani oblik kalup noge, imamo oblik glave i ličnih dijelova tijela koji se eh, sudaraju sa tesnim automobilom. Ovaj slajd prikazuje prosječno eh, vozilo za višenamjensku upotrebu eh, i vidite da ako to usporedimo sa SUV vozilom, velika je razlika u načinu na koji bi se to odnosilo na E, pješaka, odnosno više bi bilo na udaru područje zdjelice i toraksa. E, još jedan primjer, testiranje udarca u glavu, ovo je ono područje, znači početak vjetrobranskog stakla. To bi izgledalo ovako. E, a na MPV vozilu je to vrlo mala e, regija gdje testirate samo jedan, e, jedan e, dio. Dakle, proizvođači ulažu brojne napore kako bi testirali takvu vrstu udaraca na vozilo, ali zapravo u realnosti nema baš toliko velik broj takve vrste udaraca studija u kojoj sam sudjelovala prije nekoliko godina razmatrali smo 34 smrtna slučaja pješaka. Prošli smo kroz policijske dosjede, vidimo gdje su nastale ozljede i povezali smo to sa uzrokom ozljede, bilo da li je to bio vjetrobransko staklo ili e, poklopac vozila ili koji dio e, ili samo, samo tlo uglavnom postoji sustav kodiranja tih ozljeda, ozbiljne ozljede i ozljede koje ugrožavaju život, niti jedna od onih ozljeda e, koje ugrožavaju život nije zapravo uzrokovana e, onim područjem poklopca motora. Imali smo jedan udarac e, s prednjim stranom vozilo 11-godišnje djate kojeg je pregazilo SUE vozilo imali smo 12 udaraca u vjetrobransko staklo i još neka druga, no eh, oni eh, udaci u glavu su zapravo uzrokovani onim dijelovima automobila koji čak nisu obuhvaćeni područjem testiranja trenutačno. Imali smo dakle vrlo uspješne propisne, znači eh, ljudi koji udare u poklopac u poklopac motora zapravo ne, nemaju smrtonosne ozljede što se čini da je zapravo posljedica našeg uspješnog zakonodavstva. Isto znamo da biciklisti više udaraju na vjetrobansko staklo ili na zadnji dio automobila i to znamo da kako stariji, kako smo stariji da se mijenjaju i ozljede koje doživljavamo, imamo više ozljeda kuka kod starijih osoba nego kod mlađih. E, brzina je naravno najveći čimbenik rizika i smanjenje brzine rizika zaista smanjuje i rizik od e, smrtonosnih i ozbiljnih ozljeda. E, biciklisti su posebno i ranjivi sudionici u prometu osjetljivi na brzinu E, kada smo tražili uzroke, pretraživali smo literaturu. U Sjedinjenim državama ima dokaza e, da je došlo do 30% povećanja smrtnih ozljeda za, za pješake koji su u sudaru sa SUV vozilima, ali e, mi zapravo Možda to i nije poštena usporedba jer mi u Europskoj uniji nemamo dovoljno podataka da bismo uopće ocijenili ozljede. Možemo reći da su ozljede drugačije, ali ne znamo da li su i ozbiljnije. Drugo pitanje u istraživanju bilo je koji su nedostaci eh, toga da ste u manjem automobilu, za razliku od većeg automobila, Jednostavno odgovor je da, što je manje automobil, e, dokazi pokazuju da su veći rizici e, ozljede. E, postoje neke studije koje pokazuju suprotno, ali ako vidite ovu studiju iz Sjeverne Amerike, da je uopće 50% vozila u Sjedinjenim državama su veća vozila kao što su cijeli taj vozni park je veći, znači E, tako da je situacija drugačija. Trenutačno mi potičemo proizvođače da izgrađuju automobile koji će zaštititi ljude u vozilu, znači samo zaštita. To znači kada dizajnirate automobil, taj automo, automobil e, će biti vrlo krut e, i kako ta krutoća bude što sve veća, E, manje je e, rizik za intruziju. No, ako takav kruti, čvrsti automobil udari u manji automobil, ono što će se dogoditi jest e, da će taj manji ne samo izgubiti na brzini u toj koliziji, već je i manje manje mjesta u manjem automobilu u kojem se može apsorbirati taj udarac i e, tu je potrebno više strukturnog e, usklađivanja kako bi proizvođači gradili automobile koji će dobro trpiti takve sudare. Zadnji slajd e, je možda malo depresivan, ja i sam sam skoro star, skoro da se približavam 50. godini, utvrdili smo naime da ljudi iznad 52. godine, stariji od 52. četiri puta je veća vjerojatnost da imaju ozbiljne E, ozljede toraksa od osoba koje su mlađi od 52. E, godine. E, preporuke, ja ću kratko samo proći kroz njih. Imamo veliku preporuku, odnosno smatramo da nedostaje podataka o sudarima u Europi detaljnih podataka, željeli bismo to naglasiti da imamo potrebu za većim brojem podataka kako bismo ocijenili kako se vozila ponašaju u stvarnom svijetu, a što se tiče mjerenja i drugih stvari, e, bez obzira na da li se odnosi to na pješake ili zaštitu biciklista, to smatramo e, važnom karakteristikom, znači oni autonomni sustavi kočenja, E, inteligentna pomoć kod brzina, e, e, reverzibilne kamere i to su sve ti sustavi podrške i mislimo da bi bilo dobro poticati takvu tehnologiju. Što se tiče pješaka, željeli bismo da se proširi područje testiranja jer onaj slajd gdje pokazuje da glava udara, poklopac motora, trebamo vidjeti kako to ažurirati u uredbi 78 iz 2009. i vidjeti točno odakle ozljede dolaze, a obično je to, kao što sam rekao, vjetrobransko staklo. Što se tiče manjih vozila, mi ćemo zadržati naravno SUV vozila i veća vozila na našim cestama, no želi bismo imati pametne sustave vezanja u vozilima koji bi funkcionirali na način e, da se prilagode sudaru u kojem se osoba našla. E, dakle, ono što želimo jest da u određenom sudaru gdje se gdje sjedi e, ranjiva starija osoba, da taj sustav vezanja bude takav da e, ih zaustavi na e, najvećoj mogućoj razini i smanji mogućnost njihove ozljede toraksa od samog posa. E, ono što je jako dobro je da razmišljamo o zaštiti od udaraca sa strane. Imamo velike benefite od onih airbagova koji se ugrađuju sa strane. Ono što ti airbagovi rade jest da spriječavaju izlazak iz vozila, ali isto tako i spriječavaju eh, udarac sa vozilom sa strane, bez obzira o kakvom se vozilu radi. Dakle, eh, još jedna preporuka, eh, vjerojatnost da ćemo vidjeti veći broj električnih vozila i onih kvadova na našim cestima koji su regulirani i odobreni kao vozila L kategorije. Oni imaju manje sigurnosnih zahtjeva, no ako bi na cestama vremenom bilo više takvih vozila, treba razmišljati i o njima, da li e, bi njih trebalo uključiti ovakva testiranja i kako zaštititi pješake u eventualnim kolizijama s takvim vozilima. Moj zadnji slajd pokazuje izvješće NEC-a kojem smo i mi sudjelovali. To su e, mjere, e, potencijalne mjere uređenja sigurnosti pješaka. E, ono što naglašujemo u tom izvješću da su nam potrebni, potrebno nam mnogo više podataka vezanih uz nesreće. Hvala. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Hvala vam na ovom predavanju. E, I sada je otvaram raspravu. Eh, voorzitter, eh, dank u zeer. Eh, u weet dat ik 62... Najpša hvala predsjedavajući. Najpša hvala i vama gospodine Kutin. Moje kolege znaju za pravo 62 i znaju za to da ja vozim motor tako da sam u ono najugroženijoj skupini. Ovo je bilo dosta impresivno. 22 tisuće žrtava prometnih nezgoda u Europskoj uniji je jako puno. Ja sam već odavno u ovom Europskom parlamentu, a ova brojka je ostala na mene najjači dojem. Tako da na to nemam komentara, ali imam jedno pitanje za vas, gospodine Kuden. Mislio sam da ćete govoriti o težini vozila, mm, da ćete više govoriti o statistikama, o njihovim obim, o njihovom obimu i tako dalje. No čini mi se da više govorite o sigurnosti, o utjecaju na pješake, bicikliste i druge korisnike cestnog prometa. Možete li nam reći da li ima razlike između ruralnog i ubarnog, ruralne i urbane sredine, na primjer, da li na ruralnim cestama ljudi brže voze, da li možemo s pravom predpostaviti da će biti e, ozbiljnije posljedice, posljedice? No, većina nesreća događa se u urbanim sredinama, dakle, možete li to malo komentirati. Zatim, predsjedniče, Pitam se zašto imamo ove kvote u ovome svemu. Gospođa Lenova. Gospođa Vincenova. Hvala na riječi. Moje pitanje tiče se uvjeta laboratorijskog testiranja. Na jednom od slajdova Spominje se činjenica da ne postoji dovoljni statistički podaci o stvarnim cestovnim uvjetima, odnosno iz stvarnih cestovnih uvjeta. Dakle, koja je razlika sa crash testovima? Dakle, do koje mjere laboratorijski, do koje su mjere laboratorijski testovi drugačiji od stvarnih uvjeta? Da li je to slično eh, laboratorijskim i stvarnim eh, uvjetim rezultatima laboratorijskog i stvarnog uvjeta testiranja e, razine emisija. Kako mi možemo pomoći? Hvala, Marija Grapini. Hvala, hvala i na ovom saslušanju. Pitanja sigurnosti su važna pitanja za nas sve. E, hvala vam i na ovom predavanju. Ja moram sasvim iskreno reći da imam, da sam očekivala mnogo više relevantnog materijala od vas. Ovo je sve prilično općenito što ste vi rekli, mi moramo ovdje donositi zakone, što znači da nam trebaju utemeljeni podaci kako bismo izradili te zakone. Iznenađuje me da zadnjih 15 godina se smanjila, smanjio broj nesreća. No, e, ja imam dojam, iako očito tu i nedostaju određeni podaci, da je e, taj broj nezgoda, osobito u gradskim područjima, se povećao. Stoga je moje pitanje, možete li nam preporučiti donošenje novih zakonskih odredaba o pitanjima sigurnosti na cestama? Ja ne bih sad tu mogla odlučiti o donošenju nekog zakona prema onome što sam od vas čula. Hvala. Hvala predsjedavajući. Ovo je bilo jako zanimljivo izlaganje. Moje pitanje tiče se ne do te mjere prijedloga koje smo mogli čuti, već nekih drugih stvari. Kao prvo, mislim da je pošteno reći da su starije osobe ranjivija skupina kada e, dođu u susret e, s vozilima, odnosno kada dođu sudra s vozilima. No, moje pitanje je sljedeće, da li znate e, da li je bilo kakvih istraživanja o e, utjecaju zvuka, odnosno glasnoće e, automobila, na primjer, dovodim to u vezu sa e, električnim automobilima, što sa osvjetljenjem, što s bojom, dakle da li to sve doprinosi činjenici da li će ta vozila biti zamjećena ili ne od potencijalne <laughs> potencijalno unesećene osobe Zatim, što se tiče novih e, sigurnosnih pravila, koja su, da li trebaju biti obvezujuća ili mislite da trebamo u potpunosti osmisliti prednje, prednju stranu automobila koja najčešće dolazi u dodir s pješacima i biciklistima? Hvala. Karima Deli, izvolite. Hvala predsjedniče smo pitanje od ključnog značaja. U Europi najveći dio smrtnih slučajeva dešava se u urbanim područjima. Da li ćemo danas doista razmišljati u urbanim sredinama o smanjenju brzine, maksimalne brzine? Sveći broj gradova e, obvezuje se ograničiti brzinu na 30 km na sat. Da li vi imate ikakvih konkretnih savjeta i mjera o brzini? Kolega je e, spominjao nešto, ja bih to spomenula, o mladima, sve većem broju mladih i djece. Naime, vidimo da autor sjedalice sve manje su prilagođene djeci. Kada vidimo koji je broj kako je sve veći broj djece e, žrtava u prometnim nesrećama, e, to je alarmantno. Ja imam jedno pitanje o zajedničkoj definiciji e, teške povrede nakon prometne nesreće. Danas ne postoji stvarna definicija. Komisija predlaže strategiju za osobe povređene u prometnim nesrećama. Što vi mislite o tome? Što mislite o planu prema kojem, evo spominjala spominjano je prikupljanje podataka o osobama koje su teško ozlijeđene cestnom prometu. A kako hoćete nametnuti neke ciljeve kako bi se smanjio broj žrtava tih povreda, evo, kada se govori o razdoblju od 2015. do 2020. Ispričavam se, došlo za malo što sam zakasnila, no htjela bih reći, tako nisam se čula, da li vi e, na temelju ovih podataka kojim raspolažete, da li e, ste spremni e, osmisliti nešto novo u vezi sa, s vozačkom dozvolom na bodove u, u Europi, što, što, što vam se čini u vezi sa autom sutrašnjice, o autonomnim e, vozilima sutrašnjice i pitanju sigurnosti, što s rasvjetom. Dakle, što se svih tih stvari tiče, htjela bih znati da li, kako, kakva su vaša mišljenja, da li o tome razmišljate uopće. I zatim još jedna zadnja stvar koja mi je dosta važna, a to je kako ćete natjerati države članice da stvarno poštuju i ispoštuju to pitanje prometne sigurnosti. Jer kad vidimo kako funkcionira 28 država članica, vidimo da su razlike velike, neke ulažu određeni napor, druge ne. Dakle, koji su vaši ciljevi kako biste e, vršili pritisak e, na državama članicama koje ne poštuju te obveze i kako ćete to spraviti? Hvala. Kürten, Sie haben gesagt, je kleiner das Kraftfahrzeug ist... E, rekli ste što je manje vozilo, to je teže i to su teže ozljede koje možemo očekivati od sudara. Ako doista pođemo od toga da automobili postaju manji i lakši i ekološki prihvatljiviji i 90% svih nesreća je zapravo kriv ljudski faktor, onda doista trebamo ova sustavi za pomaganje u vožnji. I mislim da samo takvi sustavi mogu riješiti probleme. Je li to istina? Peter Lundgren je sljedeći. S čim početi? Kolege su pitali da li ima nekih konkretnih problema eh, sa vezanih eh, specifičnih problema izazvanih eh, kamionima. Ja sam 30 godina bio za volanom kamiona i ne mislim da ima nekih osobitih problema. barem ne sprem onoga što se dešava s drugim vozilima. No ono što mogao vidjeti u tih 30 godina jest e, kako se razvijaju ponašanja, na primjer pješaka i biciklista u Švedskoj. nastavimo zaštititi E, konkretno bicikliste, tako što e, smo napravili bicikličke staze, no na križanjima vidimo sve češće da e, postoji jako velika nepažnja s njihove strane. Evo ovdje u Briselu vidimo da vrlo lako se može pogaziti pješaka ili biciklista. Dakle, to ponašanje biciklista i pješaka je problematično jer oni smatraju da će vozači svakako moći njih vidjeti na vrijeme i stati, zaustaviti se na vrijeme, a nažalost nije uvijek tome slučaj. I dakle, prvenstveno treba zaštititi s ovim novim karoserijama najosjetljivije e, dijelove tijela. Tako se pokušava zaštiti pješake. No mislim da bi bilo jako dobro E, obučavati o pravilima kretanja pješake i biciklista, ne samo vozače, trebali bi shvatiti da se ne može, na primjer, prelaziti cestu kad je onaj čovjek uljak crvene boje. Hvala. Ja sam se evo javio isto za riječ, odnosno imam pitanje. Naravno da je ponašanje odlučujuće i potreban im je odgoj e, sudionika u prometu, no isto tako najveće opasnosti e, nekad dolaze od e, biciklista jer e, oni su ti koji se sudaraju sa pješacima jer paze na promet automobila. I sada su ti biciklistički putovi označeni i jako je bitno da to bude dobro označeno jer svi e, će trubiti, ali trube zato što me mogu vidjeti, a to je odlučujuće da me mogu vidjeti. E, e, mi smo nas su učili još od škole da gledamo prvo lijevo pa desno jer ćeš onda prvo vidjeti auto i to je odlučujuće. No, ako no, biciklisti su ti koji voze uvijek lijevo, što naravno nije isto dozvoljeno, ali i oni odlučuju prema tome što im je bolje vidljivo. I naravno e, da je brzina jako bitna tu, jer e, da li vozite 30 e, ili 50 je velika razlika i ceste trebaju biti dobro označeni. Uglavnom sa brzina 30 kod sudara je opasnost da ćete usmrtiti nekoga 10%, a kod brzine od 50 km na sat 80%. Tu postoje istraživanja i dokazi. Evo, imate mogućnost odgovoriti. Thank you very much. Um, gosh, a wide range of questions. Hvala, dobio sam veliki broj pitanja, tako da ću se potruditi što više mogu. Dakle, e, prvo pitanje, ako se varam. Urbani ruralni putovi, e, pješaci, kolizija sa pješakom ili e, biciklistom, evo uzmemo brzinu, da, veća brzina, tinja, kilometar na sat, da, jako je slaba mogućnost da se preživi, ako se preživi bit će teške posljedice. No, mi, nema toliko nesreća u urbanim sredinama, a puno više e, u urbanim Što se tiče ovog teksta i e, tekstova koje kojima se bavimo e, i testiranja, to je rađeno približno 40%. Dakle, dizajn vozila je e, osmišljen da zaštiti pješake pri, od te brzine i to je ono na čemu radimo trenutno. Ovo je sad povezano za, sa drugo pitanje. Razgovarao sam sa laboratorijskim testovima odnosno ljudima koji ih e, osmišljaju i rade i pitanje dakle kako, kako to povezano sa pješacima iz stvarnog svijeta i to ono na, na čemu želim inzistirati. Treba nam više podataka iz svakodnevnog stvarnog i stvarnosti. Dakle, i što ono što se dešavalo u određenom broju zemalja 70-ih i 80-ih, e, ljudi kad bi vidjeli, e, kad bi očili na lice na mjesto događaja nesreće, vidjeli bi kako, kako je kako je došlo do određene situacije. To, to se više ne radi i ne provjerava se da li e, naše mjere pomažu i spašavaju živote, a mislim da bi to trebalo ponovo raditi i da vidimo stvarno kakav je utjecaj e, mjera koje donosimo u Europi. Teško mi pročitati vlastiti rukopis, pričam se. Bilo je pitanje dakle kako da se postaramo da će se svi držati tih pravila u 28 država članica, dakle, da, svi prim, da će svi poštovati pravila. Što se tiče inženjeringa vozila, to je jednostavno jer e, vozila imaju određene norme koji se moraju držati što se tiče emisija, sigurnosti, dakle neke stvari na vozilima lako je urediti, no druge neke mjere ponašanje, Eh, obuka i vladanje u prometu su puno teže. Imam čitav niz pitanja koje se tiču starijih osoba, to vjerojatno nisam eh, vjerojatno nikoga iznenadio kada sam rekao da starije, eh, stariji ranjivija skupina, no stvar u tome koliko smo ranjiviji i koliko je veća vjerojatnoća da ćemo doživjeti neku povredu. Posljedno je pitanje o zvuku, dakle električni to su, e, motori to su motori bez sagorjevanja, što to znači za pješake u urbanoj sredini. Kada auto vodi, čet, vozi 40-50 e, na sat, e, gume proizvode više buke od motora. Dakle, ispod kada su veće brzine, onda to nije problem, ali čuje se motor, ali ispod je to važno. na koje mnogi se zalažu za električne automobile, ali moramo znati da postoji i opasnost. jer što se događa, va, situacija je vezana za kočnice i e, kako ja kočim? Ja ne kočim zapravo u potpunosti jer to su zapravo e, načini na koji se ponašanje e, i onda se ja pritisnem na kočnicu i onda e, malo otpustim i zahvaljujući tim studijama ponašanja smo napravili neka ponašanja i to je nešto što e, onda može predstaviti problem pri kočenju. Postavljeno mi je i vrlo specifično pitanje o svim novim sigurnosnim mjerama i vezanim za ponašanja i za druge korisnike e, ceste. Jesu li to prikladna pravila? Mislim da nisu, jer ako pogledamo koje su osobe ozlijeđene, i e, vidimo e, da e, su zapravo često ljudi koji su pogođeni i ozlijeđeni da su oni pogođeni onim dijelom automobila koji nije bio testiran, koji nije bio predmet testiranja. Što se tiče urbanih područja, postavljeno je čitav niz pitanja vezanih za brzinu u urbanim područjima, dakle u naseljenim mjestima. 30 km na sat je vjerojatno dobra brzina za naseljena mjesta. To pokazuju testovi. I kaže, pokazuje se da je broj ozlijeđenih i smrtnih slučajeva manji ako se smanji brzina sa 60 ili 50 km sat na 30 km na sat. Postavljena su mi specifična pitanja o sjedalima za djecu. E, uredba 129 redavno je nedavno usvojena, pa moramo vidjeti kakve će rezultate napraviti. Što se tiče e, sjedala za djecu, E, moram reći da jedan od glavnih problema po mom sudu je taj da roditelji djecu ne e, vežu na pravi način, ne stavljaju na pravi način u taj sjedalo. I tu je zapravo glavno pitanje kako ih o tome obučiti. Postavljeno mi je i pitanje o europskoj vozačkoj dozvoli koju nisam sasvim e, shvatio, ali mislim da je bilo vezano za e, automobile budućnosti, one koji će biti autonomni. E, vas koji pratite razvoj Tesla za 2000 eura e, možete programirati a testino vozilo i možete ga unaprijediti. To je jedan E, sustav koji ima dakle autonomna e, ne osobine. Mi ćemo u Londonu započeti sljedećeg ljeta e, test na takvim vozilima i vjerojatno će se autonomna vozila pojaviti na našim cestama i prije nego što mislimo. Moramo premostiti neke prepreke e, između ostalog iz ženevskih konvencija. Međutim, sama tehnologija je e, već tu. E, mnogi misle da će takva vozila biti zapravo dobra jer 95% nesreća utrakuje čovjek, pa onda neki ljudi misle da će sa takvim vozilima autonomnim vozilima biti manje nesreća. Međutim, to nije sasvim točno. Mi smo proučili e, kako su e, se odvili mnogi e, mnoge nesreće i onda smo ih napravili sa autonomnim vozilima te iste scenarije. I rezultat je toga da bismo mogli smanjiti broj smrtnih slučajeva za 20%. Dakle, 80% nesreća će se događati i dalje. Tim e, moram reći da autonomna vozila neće riješiti sve probleme. Čuli smo i e, pitanja ovezane za to e, da su čak i sve veća vozila postala laganija. Vozila su se smanjila E, međutim, e, snaga motora se povećala za otprilike 14% u posljednjih nekoliko godina. Prema tome ima više malih gradskih vozila i više suvova, ali moramo razmotriti još kakve to probleme e, do, imamo u odnosu na one koji izazivaju velika vozila. Ja sam veliki eh, osoba koja zaista se zalaže za nove tehnologije, za eh, praćenje brzina, odnosno za eh, asistenciju pri brzinama i mislim da bi se zahvaljujući tih tehnologijama mogli spasiti mnogi životi i tu poruku želim prenijeti Europskoj komisiji. Želim e, se ispričati kolegi, gospodinu Švedske, nisam govorio o kamionima, već o suvovima. I isto tako, obuka je nešto što je jako, jako važno, ali još uvijek e, možemo jako puno napraviti i na samim vozilima sada dolazim i na pitanje predsjedavajućeg o biciklima i brzini. Ja sam došla do zaključka da mi kao ljudska bića kad, kada koristimo prostor uvijek e, očima uspostavljamo kontakt i to samo pokazuje koliko je vidljivost od izuzetnog značaja. Hvala gospodine Kjurden na ovom predavanju i na odgovorima koje ste dali. E, sad dolazimo do e, sljedećeg točke, a to je regulatorni okvir i e, provedba. Gospodin Šabot Šmit iz glavne uprave MUF ima riječ. Izvolite predsjedavajući zastupnici, hvala što ste pozvali i službe komisije na današnje saslušanje o sigurnosti na cestama. Obrazložit ću vam kakva je situacija danas i što mi mislimo kako treba nastaviti u budućnosti. Što se tiče postignuća sigurnosti na cestama u Europskoj uniji, moramo biti vrlo otvoreni. To je jedan od velikih uspjeha Europske unije Sigurnost na cestama je upravo područje gdje milijuni evropskih građana svakodnevno uživaju e, pozitivne aspekte e, toga. Otkako je to postala evropska stečevina, spašeno je na desetak tisuća života. Ako pogledate ovaj grafikon, vidjet ćete da je očuvano od 2001. i 2015. godine 28 tisuća života. Mi smo osim toga oni koji predvodimo po pitanjima sigurnosti na cesti u svijetu. U Sjedinjenim američkim državama vjerojatnost da će netko smrtno stradati na cesti je dvostruko veća nego li u Europskoj uniji. Međutim, e, mi smo također predvodnici u svijetu po pitanju zakona. Usvojeni su nedavno održivi ciljevi e, u SAD-u, a mi smo to napravili vrlo slično prije 15 godina u Europskoj uniji. Naravno, nije sve teklo glatko, malo je razdoblja kada je bilo uspjeha više, u drugim razdobljima uspjeha je bilo manje. U posljednjih nekoliko godina vidimo da e, smo usporili čak da stagniramo. Još zanimljivije je uočiti da se naglasak promijenio. Sveukupni broj žrtava je manji, ali udio ranjivih e, subjekata na cesti, pješaka, e, biciklista i starijih ljudi, taj udio je sve veći. Pitanje koje se sada postavlja je što dalje. A naravno veliki izazov koji je pred nama je kako da nastavimo biti ovako uspješni i kako da premostimo ove nove poteškoće. Mi kao komisija želimo raditi na tri plana. Prvo je, e, plan je zakonodavne prirode. Zakonodavac je napravio sve sam i tu je pravna stečevina puna. Moramo se baviti tek jednim područjem, a to je automobil budućnosti, vozilo budućnosti. To je e, povedano vozilo. E, ako izbacimo sve E, pogreške izazvane koje izaziva čovjek e, možemo jako napredovati. Ali moramo se pozabaviti i klasičnim zakonima, općim zakonima o sigurnosti. I isto tako kako upravljati infrastrukturom. E, to je vezano i za profesionalne vozače. Zanima nas imamo li potencijale da se poboljša oni zakoni koji mogu omogućiti da se bolje zaštite ranjivi korisnici e, prometa. Još jedno područje je usklađivanje u Europskoj uniji. Ako pogledate sliku koju vam pokazuje, izgleda da je Europa vrlo usklađeno područje sve obojeno zelenom bojom, to je znači prosjek E, evropskih e, žrtava na cestama ili čak malo bolje. E, malo na nekim mjestima imamo zabrinjavajuću crvenu boju u onim državama članicama gdje se zaostaje po pitanju sigurnosti na cestama. Dakle, iako je općenito situacija dobra, nije još uvijek dovoljno dobra. Trebamo bolje uskladiti situaciju u Europi jer sigurnost na cestama može biti nešto što mogu uživati svi europski građani bez obzira na to gdje žive. Ovdje je pitanje subsidijarnosti, dakle od e, školovanja do provedbe dakle pravosudnih sustava, to je jasno u rukama država članica mi možemo pomoći ako trebamo. Nemamo, nažalost, sredstva koja su predviđena za sigurnost na cestama, ali možemo pomoći državama, članicama, organizirati sastanke, radionice i tako dalje u onim državama koje trebaju nadoknaditi za ostatke. A isto tako vi kao zastupnici možete kada odlazite kućama proslijediti e, naše materijale o sigurnosti na cestama. Jer to je područje gdje se ne možemo zadovoljiti samo zakonima, već moramo svi surađivati. I treće područje je dakle da proširimo naše vidike. Dakle, ne možemo se samo usmjeriti na broj smrtnih slučajeva, već također i ozbiljnih povreda. Počeli smo raditi na tome prije tri godine. Imali smo 17 različitih definicija o tome što je teška ozljeda. Sada imamo samo jednu definiciju, dogovorili smo metodologiju i znamo kako prikupljati podatke. Sada, dakle, ja mogu danas pred vama biti zaista optimist da ćemo uskoro doći u situaciju gdje ćemo početi raditi o zajedničkim, e, sa zajedničkim europskim podacima o teško ozličenoj osobi i znati kada dolazi do teških e, povreda. I to će nam omogućiti da bolje shvatimo e, kakve su to ozljede i da vidimo gdje je potrebno donijeti nove propise. Htio bih naglasiti ono što je malo prije rečeno u prethodnoj raspravi, da su za nas glavni problem urbana područja. Tu su ona područja gdje zbog načela subsidijarnosti nismo obvezni izravno djelovati, Moramo pomoći državama članicama da se poboljšaju na pitanju sigurnosti na cestama, čak i u onim područjima gdje nismo izravno nadležni, ali možemo pomoći. Hvala. Mislim da nisam prekoračio sedam minuta. Hvala na e, pozornosti. Hvala vama. Sljedeća predavačica je gospođa Ellen Townsend iz e, Europskog vijeća za transport i sigurnost. very much uh, on behalf of the European Hvala u ime Europskog vijeća za transport i sigurnost. Hvala na ovom pozivu ETS se poziva na pristup temeljen na znanosti u izradi politika za sigurnost na cesti. I ja sam pripremila prezentaciju, no pripremila sam i briefing e, koji možete e, naći ispred prostorije i uzeti, a ja vjerojatno neću moći sve pokriti. Što se tiče brojke, ja ću e, prvo navesti brojke iz smrtnih slučajeva iz zrakoplovnog prometa i i cestovnog prometa. Te brojke iz 2013. trebamo usporediti e, sa brojkama iz smrtnih e, slučajeva na cesti. Imamo 25.845 smrtnih slučajeva i barem 203.500 e, smrtnih slučajeva. Situacija, kao što je već su predstavili neki prethodni govornici, nažalost nije dobra. Vidjeli smo da je došlo do usporavanja pozitivnog smanjenja broja smrtnih slučajeva na cesti između 2013. i 2014. Ono što nam je potrebno je smanjenje 6,7% kako bismo postigli cilj, a to je smanjenje smrtnih slučajeva za jednu polovicu do 2020. Znači u periodu 2013. do 2014. smanjili smo samo za 0,2%, što znači da nam je potrebno više aktivnosti. A ja ću predstaviti koje su to prioriteti koje bismo želi provesti. Tu je i financijski aspekt cijele priče, jer uz veliku ljudsku patnju koja dolazi sa smrtnim slučajevima iz e, prometa, to je vezano iz financijske troškove. Ovo je izračun e SSC-a koji je razmatrao iznos koji je ušteđen vezano uz sve one e, koji nisu završili u smrtnom slučaju zbog smanjenja između 2011. i 2014. Ono što mi pozivamo je da Europska unija i nacionalna razina raspodijele sredstva E, za protumjere temeljene na znanstvenim istraživanjima koje će pomoći tome da se sačuvaju životi. Imamo zajedničku definiciju ozbiljnih ozljeda koja je zadana 2013. ETSC sada poziva da uz mjere imamo i ciljeve kako bi se smanjile ozbiljne ozljede. Nažalost, smanjenje ozbiljnih ozljeda na našim cestima zaostaje za brojem smrtnih slučajeva na cestama. Ovo su projekte e, koje predlaže ETSC, e znači smanjenje za minus 35%, to je nedavno podržao i Europski parlament na glasovanju e, o bijeloj knjizi o transportu gospodina Van den Kampa. Imamo i pisanu deklaraciju do 18 travnja pozivam vas i nadam se da ćete vi pozvati vaše kolege da potpišu ovu deklaraciju jer je njezin cilj smanjenje i ozbiljnih ozljeda i smrtnih slučajeva. E, tu je osigurano poticaj za djelovanje, osobito u onim područjima gdje Europska unija ima nadležnost. Jedno od tih područja su sigurnosni standardi vozila. Postavljanje tih ciljeva također bi pomoglo zdravu konkurenciju među zemljama i vidimo iz iskustava koje smo imali, a to je praćenje broja smrtnih slučajeva između različitih država članica, da e, napredak i praćenje je vrlo važan alat politike za stimuliranje djelovanja i na razini Europske unije i na nacionalnoj razini. ETSC vodi jednu kampanju i u zadnjih deset dana vidjet ćete ovdje predstavnike ETSC-a, ali i Žunameša iz Sevre koje će sljedeći govoriti mi ćemo taj zahtjev donijeti, e, iznijeti na najvišoj razini pred Europsku komisiju, pred e, predsjednika Junkera i povjerenika Bolca koji e, izvolit ćemo ih da zaista razmisle o potrebi da se zada ovaj ciljana razina ozbiljnih ozljeda jer vrijeme za to je sada. Razmatramo i neke šire ciljeve Europa ide prema takozvanoj viziji nula, koja je zapravo potekla iz Europskog parlamenta, a podržali su ju i komisija i vijeće se naravno također podržava tu viziju nula. Zato nam je potrebno različite strategije e, i ciljevi E, i trebamo se baviti onime što nam je nadohvat ruke, ali i sve e, e, većim novim trendovima, primjerice distrakcije, ometanja. Neki od vas evo sad gledaju u svoje mobitele, isto se događa u prometu. Zatim imamo razmatranje brzine, alkohola, korištenja sigurnosnih pojaseva i slično. Ako uzmemo primjerice brzinu, Trebamo gledati i sigurnost vozila, ali i sigurnost infrastrukture i ponašanje. Imamo ovdje predstavnika prometne policije koji će spomenuti važnost poštivanja prometnih propisa. To su ona tri područja na kojima trebamo nastaviti raditi. I moje zadnje područje prioriteta gdje ću zatražiti vaše djelovanje je pitanje sigurnosti vozila. Kao e, zastupnice u parlamentu vi predstavljate građane, ali predstavljate i potrošače. Ja bih rekla da je sigurnost na cesti isto pitanje potrošača, jer svaki potrošač u EU treba imati jednaki pristup sigurnim automobilima, a trenutačno to nije slučaj jer postoje različita vozila koja se prodaju u cijeloj Europi, e, a razine sigurnosti su značajno niže u nekim od zemalja. Ono što mi pozivamo jest da sigurnost bude standard imamo mogućnost sljedeće godine sa revizijom općih sigurnosnih e, propisa i propisa o zaštiti pješaka. E, ovo su naše tri e, prioriteta vezana uz tri glavne ubojice, znači povećanje korištenja sigurnosnih pojaseva, smanjenje brzine i razmatranje korištenja alkohola pri vožnji ono što možete učiniti kao zastupnici u parlamentu je zahtijevati djelovanje na europskoj razini. Europska unija ima i dalje kontinuiranu ulogu na ovom području. E, treba izići sa ciljem za ozbiljne ozljede, ali i za mjere. E, treba e, ići prema sigurnosti vozila, sigurnosti infrastrukture. Znači, zatim imamo pregled e, provedbe prometnih zakona i podrška mjerama na nacionalnoj razini. Znači treba razgovarati sa ministrima prometa kad se vratite u svoje zemlje, a i treba e, naravno sebe u svom osobnom životu staviti kao primjer. Razmišljati o tome da vi možete doprinijeti toj razlici i e, zadati primjer uzornim svojim ponašanjem. Radujem se raspravi. Vielen Dank, Ellen Townsend. Hvala, Ellen Townsend. A sljedeći je gospodin Kuniri Kuris Tispola. Good, Good afternoon, everybody. Dobar dan vam želim svima. Najpša hvala pozivu Tispolu da su u ovoj raspravi. Ja sam ovdje u ime Tispola. Tispol je europska organizacija koja udružuje sve prometne politiske snage e, Europske unije i dakle tu su članici 28 država članica, Norveška i Švedska. Glavni cilj jest spašavanje života policijskim radom i našim partnerskim pristupom. S obzirom da slike mogu reći više od tisuću riječi, a da ću, prikazat ću vam jedan video koji ne samo govori tko smo i što radimo, već što poduzimamo za sigurnost e,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 already this slide with the human toll on our roads. You just heard well about, about the European Commission and also from our partners of ETSC. Tu smo dakle našim partnerima Europskoj komisiji e tsc Kao što je već rečeno u ovom videu, surađujemo blisko s Europskom komisijom. Imamo projekt e, spašavanje života, imamo četvrti projekt e, za jačanje policijskih snaga i tako radimo na rješenjima za smanjenje smrtnih slučajeva, e, osobito posredstvom e, policijskog djelovanja. U drugom slajdu želim naglasiti još kako uveliko vjerujemo u prekograničnu suradnju država članica. Imamo devet tjedana suradnje tijekom godine tu se bavimo dakle sigurnošću kamiona, autobusa i tako naravno i auto i osobnih vozila. E, u dva tjedna napravimo skoro dva milijuna e, provjera trezvenosti, što je jako velik projekt. Dakle, mi isto tako i razgovaramo i na seminarima i seminaru o dobrojim praksama i bavimo se isto tako tehnologijom i imamo isto tako dobre konferencije e, kao što će biti ova u listopadu u Manchesteru. Komunikacija je također jako važna za nas, koliko želite znati kako e, mi pristupamo svom radu. onda najbolje da se pretplatite na naš bilten. Tispol. A naš glavni izazov jeste dakle da se uveliko smanji e, smrtnost na cestu toliko od mene, mislim da sam iskoristio svoje vrijeme. Hvala. Hvala na predavanju. Sljedeći je meš iz Europskog savjeta žrtava Hvala vam, predsjedavajući, i hvala što ste organizirali saslušanje i što ste me pozvali da putem govornim. Ja uglavnom provodi dane pred kompjuterom, pa mi je baš drago da sam na ovom sastanku. Europska federacija žrtava E, e, sudara, mi se borimo kako za prava žrtava sudara, tako i za bolju situaciju e, na cestama i zato je prevencija jako bitna. Prevencija se često zanemaruje, a ono što se događa nakon nesreće nije vezano samo za liječenje, već i za pravosudne aspekte. Već u izvješću Koh čuli smo za viziju nula i isto tako u e, bijeloj knjizi, a vidjeli smo da je to nešto o čemu se puno govori na međunarodnoj razini. Čuli smo od statistike da se broj žrtava smanjuje, smanjuje se i broj onih koji su teško ozlijeđeni. Moramo sada ubrzati različite aktivnosti. Oni koji e, tvrde da vizija nula je nešto e, što je nemoguće. Još je e, Franjo Asiški rekao da treba razmisliti što je nužno, moguće i onda to postaje moguće. A isto tako čuli smo od kolege da žele da se za 50% smanji broj žrtava do 2020. godine. Moramo također uzeti u obzir ranjive skupine. E, znamo također da ljudi mogu e, praviti greške i e, da izazovu sudare, ali moramo paziti dakle naročito na ranjive skupine koje teško mogu podnijeti određene količine e, sudara. I e, prema tome moramo također e, zaštititi ljude. Prije 20 godina počeo sam raditi na pitanjima sigurnosti na cesti. Govorili smo o radu inženjera, o provedbi policije i tako dalje. Sada više govorimo o sigurnosti, o zaštiti. E, moramo planirati i za ljude i dizajnirati automobile za ljude. Ne smijemo dizajn usmjeriti samo na vozila. E, moramo e, također imati i veliku socijalnu zajednicu kako ljudi ne bi imali potrebe da tako e, brzo voze. A isto tako e, moramo se više pozabaviti smanjivanjem mogućnosti da e, dođe do teških nesreća. I morali bismo imati slogan koji bi govorio o tome da se smanje teške nesreće mi ćemo doći da e, podržite našu inicijativu. Krenuli smo od luksemburskih zastupnika jer njih ima samo šestoro. Kada govorimo o mjerama brzine znamo da postoji e, načelo subsidijarnosti. Međutim, na razini Europske komisije ili Europe možete dati preporuke. E, Karima Deli je rekla o, da je napravila izvješće o održivoj urbanoj mobilnosti. Ja bih dodao da ta urbana mobilnost mora biti sigurna i održiva. 1300 djece smrtno strada u EU svake godine. 10.000 je ozlijeđeno. Da se radi o vašem djetetu ili unuku, koliko biste vi djece prihvatili da dođe u takvu situaciju? Vjerojatno biste rekli nula. A isto tako, ako o tome razmotrimo, moramo izmijeniti način na koji se vozi. Moramo cjelokupni sustav prevoza promijeniti A, dakle, ako želite poslati stariju osobu i dijete da se prošeću po parku, biste li vi to prihvatili? Rekli biste da, kada bi to bilo sigurno. Isto vrijedi i za vozila. A treba smanjiti broj vozila i onda će se vidjeti da će se smanjiti i e, onečišćenje zraka. E, e, ovdje pokušavam objasniti neke stvari na slikama i može se čovjek pitati je li ovo slika Kopenhagena ili Amsterdama. Ne, ovo je slika Bogote u Kolumbiji. Pitamo se kako bi trebalo izgledati automobil budućnosti. Velika većina automobila prevelike snage s obzirom na to u kojim se situacijama koristi, naročito kada se koriste u gradskoj vožnji. Mi e, se zalažemo za laganija i sigurnija vozila. Tako bi trebalo biti vozilo budućnosti, jer ako je e, automobil, automobil koji ima veću snagu motora, to često dovodi do toga da se brže vozi. A šteta se može e, nanijeti ranjim skupinama. Subovi su sigurno u naseljenim mjestima mogu biti vrlo štetni za djecu i druge ranjive osobe u prometu. E, moramo smanjiti broj e, smanjiti emisije plinova koje onečišćuju zrak i smanjiti e, brzinu na cestama, a i e, daljina, e, i dizajn automobila je u pitanju. Moramo dakle imati takve sustave. Što se tiče automobila koji su bez vozača ili Google e, kar, to su sve vozila do koji će možda jednog dana doći, možda sutra. Međutim, najbolje vozilo je ove koje pokazujem na desnoj strani. E, vidite kako je netko izazvao nesreću i koliki broj ljudi pati radi toga, obitelj, prijatelji i tako dalje. Ako želimo da Europa predvodi e, po pitanju sigurnosti na cestama, ova karta Europe mora biti što zelenija moguća. Hvala što ste me saslušali. Hvala, a sljedeći predavač e, je trebao biti, e, je zapravo gospodin trebao biti gospodin Borš, koji nije ovdje. A sljedeća je Ines Ajala. Hvala. Ispričavam se što nisam bila ovdje od samog početka, ali evo, uspjela sam ipak ne doći prekasno. Željela sam postaviti nekoliko pitanja. E, ako se usredotočimo na budućnost, mi u okviru našeg mandata ovog parlamenta imamo samo još nekoliko godina, trebamo usredotočiti svoje napore i želi bismo donijeti paket o cestovnoj sigurnosti. Želi bismo se usredotočiti na reviziju direktiva. Kad ste govorili o propisima opće sigurnosti, oni su od ključne važnosti jer trenutno postoji e, jako velik broj vozila u opticaju. I mi smo sada u fazi gdje je infrastruktura je jako važna. Naravno, velike su opasnosti koje vrebaju na našim cestama, no e, s nekima od tih pitanja moramo se hitno pozabaviti. Dakle, žele bismo e, jasan paket Mislim da e, trebamo imati i donijeti jedan strukturirani paket e, i donijeti odgovarajući kompromis. Trebamo se usuglasiti s komisijom. Moramo imati neke konkretne prijedloge koji osiguravaju primjerice sankcije da li komisija traži da bude obavještena o tome e, koji su e, aranžmani, odnosno sustavi provedbe u pojedinim e, državama, mi moramo osigurati da ljudi, svi oni koji krše zakon, doista i plaćaju kazne i da države članice adekvatno provode sigurnosne propise. Rekla sam već, nemamo baš više previše godina u okviru ovog mandata i često čujemo da trebamo više novca uložiti u sigurnost na cestama. Mi e, svakako uložemo kroz e, liniju Connecting Europe. E, postoje tu neki značajni aspekti. Možda kada biste nam vi predložili određenu formulu, mogli bismo više toga uključiti u naš prijedlog E, u naš proračun za cestovnu sigurnost u buduće. Govorili ste o problemima urbanog transporta i urbane sigurnosti i mislim da um, linija Connecting Europe e, bi mogla riješiti neke probleme cestovne sigurnosti kada bismo od vas e, dobili konkretne prijedloge. Čuli smo nešto i o automatiziranim vozilima. Ja nemam automobila, ali ga iznajmljujem kada mi je potreban. I do sad sam unajmljivala brojne automobile, uobičajene, obične automobile i oni imaju onu pomoć, asistenciju pri parkiranju, imaju različite automatizirane funkcije. Oni postupno postaju pametni automobili možda ne u cijelosti, ali kako brzo mislite da će ići taj napredak na području sigurnosti? Očito da još dugo vremena nećemo imati u cijelosti inteligentne automobile, ali sve više algoritama se ugrađuje u te, te računalne sustave. Koliko brzo taj napredak može ići? Naravno, nama je stalo do toga da ide što je brže moguće i treba to biti što demokratski moguće. E, cestovna sigurnost je od ključne važnosti. Naši građani u velikoj mjeri ovise o tome. Naši gradovi postaju sve veći i veći, ali ceste mogu doista biti vrlo opasno mjesto. Čak i za ljude koje imaju jako dobre automobile, E, vide da su ceste opasne. Hvala, no e, moramo ograničiti vaše vrijeme za min na minutu i pol Je se jako puno sudionika javilo za pitanja. Evo čitam ko se sve javio. E, Nakon toga, evo sada upravo je na redu Keith Taylor. Thank you. Uh, questions, um, Dva kratka pitanja. Uh, oko 30 zona uh, zone od 30 km na sat u urbanim područjima. Mislite li doista da to funkcionira i kako Europska unija može podržati njihovo proširenje, proširenje takvih zona? Drugo pitanje, Pri, spomenuli ste e, reviziju propisa o sigurnosti vozila. Što možemo očekivati u odnosu na e, sigurnost HGV-a, osobito u odnosu na pješake, a i na bicikliste? Hvala, evo, kratka su pitanja. Hvala, hvala što ste tako kratko pitali, Isma Vertuk. Hvala vam hvala i stručnjacima na današnjem podijumu. Imam dva pitanja. Mi već godinama u Europskoj uniji radimo na tome e, da e, e, smanjimo broj smrtnih slučajeva bilo kroz tehnička poboljšanja, sigurnije e, vozačke kabine i slično. Naravno, vi možete imati i najbolje zakone, ali ako države članice to ne provode, onda to ništa neće donijeti. E, moje pitanje je kako Europska komisija prati e, provedbu tih zakona u državama članicama. Ja se osim toga zalažem da te autonomno vožnju trebamo proširiti i e, tu mi se čini da nedostaje neka vrsta zelene knjige Europske komisije u kojem smjeru to treba ići. Jer e, mislim da u tom području treba donijeti još brojne odluke, pa me zanima vaše stajalište. Hvala. Dieter Lebrich Hvala. Hvala i predavačima. Imam konkretno pitanje za predsjednika Tispova. Imate li probleme sa propisima o zaštiti podataka i suradnjom sa Frontexom, Europolom i slično ili to funkcionira? Hvala, Jackie Hvala. Žao mi je što nisam uspjela doći na početak rasprave, ali sada imam dvije ili tri pitanja. Prva je vezano uz e, bicikle. Ja imam bicikl, a imam i automobil. Ono što, e, što je e, vrlo često da vidimo bicikliste koje uopće ignoriraju prometne propise, nemaju niti sigurnosne kacige, niti upaljena svjetla i e, ugrožavaju e, time zapravo vozače i kamiona i automobila. Mislim da bi trebalo trebala postati osiguranje za vozača bicikala. Iako uvelike podržavam bicikle. Što se tiče nesreća u urbanim područjima imamo toliko programa e, zadnjih desetak godina poboljšavamo pješačke prijelaze, signalizaciju i tako dalje, no mislim da treba imati i bolju edukaciju u školama, jer čini mi se da zraste broj djece uključenih u nesreće. Osim toga, ne mislim da su se standardi E, vožnje unaprijedili, iako tehnologija to olakšava. Mislim da se previše ljudi vozi, a da ne, nemaju uopće svijest o motoru, koliko brzo im automobil ide, nemaju svijest o toga što se zbiva oko njih i mislim da trebamo imati strože testove za prolazak vozačkog ispita. A što se tiče vozač, što se tiče autocesta, e, da, brzina ubija, ja, ali isto tako e, e, je i problem na autocestama jer ima automobila na autocestama koji se voze 30 milja na sat, pa ih čak i kamioni pretječu što je također velika opasnost. E, isto tako postoje oznake e, da zbog kiše morate usporiti na određenu brzinu i tako dalje, no zapravo su ponekad te oznake beskorisne, pa onda kada e, se pojavi situacija kada je doista potrebno uvesti takvu oznaku, e, onda e, ljudi ne reagiraju na to jer su se navikli da to ništa ne znači. Hvala predsjedavajući, hvala. Dobili smo veliki broj informacija danas, no ovo je sve jako važno, osobito kada se radi o mjerama koje poboljšavaju i utječu na našu sigurnost na cesti. Imamo puno toga što trebamo napraviti, no želim poslije pitanje u vezi sa alkoholom volanom, dakle kako se na najbolji, na najbolji mogući način nositi sa alkoholom za volanom. Dakle kako komisija napreduje glede direktive i odnosno uključenja toga u borbu u ovu našu direktivu. Hvala Karima Deli. Hvala predsjedniče. Dosta sam tužna kada vidim da nitko u ovom modelu nije, panelu nije spomenuo trošak nesreća i e, utjecaj reperkusije po zdravlje, a to je jedan od ključnih elemenata kako bismo vratili ovu temu pred šefove države vlada. Čujem kubiska koja govori, a to nije jednostavno, što ćemo reći za po ovom, što mi imamo reći na po ovom pitanju, no to je to visi o subsidijarnosti, no vaša uloga, uloga komisije je da nas pogurate, jer kaže, vi nama kažete puno očekujete od Europskog parlamenta, ja očekujem puno toga od Europske komisije koja nas treba pomoći da to nametnemo državama članicama, a vi ste zaduženi za nadzor, jer države članice upravo ne uspostavljaju ono o čemu mi ovdje zakonodavno odlučujemo. Dakle, po tom pitanju brzine, ja sam izvjestiteljica za održivi eh, urban, održivu urbanu mobilnost gdje se spominje brzina od 30 e, km na sat. Dakle, e, na onoj konvenciji europskih gradonačelnika što čekate, zašto ih ne okupite i kažete im e, čujte ljudi ovo je ozbiljna stvar, ono trebamo ovo provesti u djelo. još jedna stvar koja mi je jako važna, o kojoj niko nije govorio, naime ne govori se o europskoj vozačkoj dozvoli s novim kriterijima. Da li je to u dosjejima komisije? Recite mi, jer ako jest, evo ja vidim da u ovim prekograničnim sporazumima, evo samo slučajno spominjem, ali ako su, ako italijani e, su a, u, Ako su Italijani e, snimljeni na cesti u Francuskoj, što s tim? To, to stvari koje, mislim, kako se to prati sve? Hvala, Petar Longren, izvolite. Hvala. Ja sam dosta iznenađen da toliko ljudi ne koriste e, sigurnosni pojas i e, voze pod e, ucajem alkohola. Kao što znate, ja sam veliki fanatik, automobilskih fanatik, imam ih sedam i dva E, dva trkača automobila i volim se voziti što je brže moguće, osobito po cestama u šumi. No, za to sve imate sigurnosne jasne mjere, e, posebni sigurnosni pojas od 7 točaka i to sve one stvari koje vam spasavaju živote e, na utrkama. Ja sam nekoliko puta E, jako, jako teške nesreće imao, ali svaki put, odnosno auto uništena, ja samo otkopčam pojas i izađem. Dakle, uvijek sam se ču, čudio kako e, proizvođači automobila ne naprave onu e, jednostavniju, u običnim automobilima jednostavniju vrz, verziju sigurnosne kut, sigurnosno kućišta, kutije u, u unutarnjosti automobila, dakle sa šasijom. To je nešto što mi se čini da bi se moglo poboljšati. Također smo spominjali ISA norme, to je sve nešto jako lijepo, milo zvuči, sve dok se ne izgovori u cijelosti ta kratica, internal speed adaptation, a ja ne volim, eh, ne volim taj stav velikog brata koji govori drugima što i kako treba raditi. To mi se ne sviđa. Hvala, Olga Selenova. Hvala, imam samo jedno pitanje za gospodina Šmita u, iz Europske komisije. Željela bih eh, čuti odgovor na ono što su rekli drugi panelisti, je, na primjer gospodin Kerden iz prvog panela, da je problem u nedostatku podataka i stvarnog prometa. Da li on, naime, misli da komisija može pomoći? A druga stvar, odnosi se ciljeva smanjenja broja teških prometnih nesreća. Sva tri panelista u ovom drugom dijelu govorili su o tome. Imamo druge zastupnike među nama koji su govorili o postavljanju ciljeva za smanjenje ozbiljnih eh, teških povreda kao važan cilj, jer strategija bez takvih ciljeva ne može biti učinkovita i određen broj nas, potpisao je pisanu izjavu. Izlaganje gospodina Šmita bilo je jako optimistično. I očekujem da će on s nama podijeliti te, te ciljeve. No, možda će evo, komisija preuzeti te obveze na sebe. Da, komisija primjerice e, je odlučila ne da će propisati te neke rokove, ali će ih preispitati i te to se sad provodi u nekim zemljama. Naravno, nijedan zakon nije relevantan ako se ne kontrolira. E, kod e, brzine, to je već isto spomenuto, ja mislim da je ispravno e, da se kontroliraju i vozači bicikala, primjerice ako voze noću bez svjetala, ali policija to ne kontrolira. U Berlinu je tako da postoje apsolutno negativne brojke kontrola. Primjerice imamo 20 e, mogućnosti e, za ispitivanje brzine bicikala E, no oni to ne rade jer rade nešto drugo. E, ako se to uopće ne kontrolira, naravno da broj takvih prijestupa raste. U Njemačkoj su te vrijednosti prošle godine narasle, a vezano je s to da to niko ne kontrolira. I stoga bi mene zanimalo koje mogućnosti komisija ima tu intervenirati jer e, vrijeme odmora, vrijeme vožnje, naravno to je vezano u sigurnost, ali je bitno i provođenje ovih drugih kontrola koje sam spominjao. S obzirom da smo pod vremenskim pritiskom, imate po dvije pol minute za odgovore. Gospodin Šmit je prvi schön, Herr Vorsitzender. Ich... Hvala vam. E, ja ću e, pokušati odgovoriti u minutu i pol. Što se tiče podataka, mislim da imamo dovoljno podataka, osobito e, što se tiče smrtnih slučajeva u prometu. Ondje gdje imamo probleme je istraživanje nesreća. Znači, uzroci pojedinih nesreća. To je prilično skup projekt istraživanja tih uzroka i to je nešto što nemamo u Europi. I vrlo vrlo je teško to provesti. E, nažalost, e, naša sredstva nisu primjenjena za financiranje takvih aktivnosti. Što se tiče onih najtežih ozljeda, tu smatram da smo svi na istoj valnoj duljini. E, mislim da ti ciljevi pojedinih, pojedine E, okvirne vrijednosti su jako dobro funkcionirale u prošlosti i za e, isto tako u odnosu na broj smrtnih slučajeva trebamo vidjeti koliko su stabilni podaci koje dobivamo koja sliku to pokazuje i kada možemo poduzeti e, nešto kao Europska unija, no u međuvremenu ništa nas ne spriječava da sami sebi postavimo ciljeve u odnosu na te najteže ozljede. To svaka država može učiniti za sebe i mi ih možemo samo potaknuti na to. Što se tiče e, infrastrukture i brzine od 30, e, to ne, nije upitno. E, ta brzina pomaže izbjeći smrtne slučajeve, no kako doći do toga? Ko ima nadležnost za to? Tu se moramo pitati je li to E, zapravo stvar Europske unije da propisuje pojedinim općinama kako će to učiniti ili ih treba možda potaknuti da oni ozbiljno shvate tu preporuku te da uvedu te zone kretanja u tempu 30 e, na područjima gdje je to potrebno škole, e, parkovi i sl. Dakle, mi imamo želimo tu direktivu o sigurnosti cestovnog prometa preraditi. Možda do kraja ove godine i početkom sljedećeg godine ćemo biti u stanju učiniti nešto po tom pitanju, no to je spekulacija. Ono što je važno iz ove tematike je da ova direktiva zapravo e, upravo e, slijedi te principe. Prije nego što se počinje nešto granici treba razmatrati koje su aspekti sigurnosti prometa. To treba kontrolirati, treba vidjeti kako funkcionira provedba i e, ako se neko načelo etablira, onda mislim da je dobra šansa da se to načelo provede i na druga područja. E, još što se tiče e, o pravila opće sigurnosti, to je jedno važno područje. Naši kolege u e, glavnoj upravi GROS rade na čitavom popisu različitih tehničkih sustava E, pomoći koji su tu kako bi zaštitili one ranjive sudionike u prometu. E, promijenili smo težine e, i slično, a cilj je da sada u okviru ovog izvješća i predloga zakona doista izađemo sa prijedlogom kako trebaju izgledati novi kamioni kako bi osigurali vidljivost i zaštitu ranjivih sudionika u prometu. Ja nemam sad vremena za neka druga pitanja, a tu još i tema alkohol. To je naravno ozbiljna tema, ali e, isto i vezano uz, e, uz edukaciju za, za vozačku dozvolu. E, mi tada 2000. nismo uspjeli osigurati zajedničko europsko obrazovanje za vozačku dozvolu. To je u rukama država članica. Mi sada pokušavamo dati barem preporuku kako bi se to obrazovanje bolje uskladilo. Ispričavam se dvije pol minute, zaista kratko za odgovor na sva pitanja. Ja znam, ali evo, hvala vam. Sljedeći je, sljedeća Ellen. Thank you very much. Um... Najljepša hvala odgovorili na neka pitanja i neke komentare što se tiče alkohola za volanom. Mislim da ovo je jedna od glavnih e, krivaca za smrtne slučajeve. u okviru revizije opće sigurnosne uredbe napravili smo neke pomake. Zašto? Zašto je bilo riječi o rehabilitacijskom programu zalagali smo se i za nulti BAC, dakle osobe koje dakle za, za nultu stopu tolerancije u određenim slučajevima, ali isto tako i moramo imati prekograničnu provedbu ovoga svega i osvješćivati e, ljude i tu se vraćamo na politički i socijalni aspekt stvari. Prekomjerna brzina za nas je drugi od velikih prioriteta. Dakle, moramo holistički mješoviti prispovno svemu i to je gospodin Lunkren e, ono što mi nazivamo intelligent speed assistance a to je nešto što dakle e, vam dakle to je pružanje informacije o ograničenju brzine e, na cesti na kojoj se vozite u datom trenutku dakle to je nešto potiče da se smanji brzina a isto tako vrijedi e, nastaviti smanjiti brzini i u ruralnom, a i u urbanom području. Što se tiče sigurnosti kamiona, to je još jedan od naših prioriteta za koji se nadamo da ćemo ga vidjeti na agendi Europske komisije ove godine i za to nam treba vaša podrška. Dakle, za nas je prioritet da se postaramo da proizvođači kamiona trebaju izrađivati sigurnije e, prednje dijela kamiona koji će biti sigurniji i za e, pješake, bicikliste e, i vozače drugih automobila što je važno za sudare, prednji sudar. Što se tiče ove prekogranične provedbe, mi smo imali određen podsaj prošle godine, ove godine se nadamo da će to još bolje napredovati. Nadamo se dakle da ćemo moći pratiti kazne i isplate tih kazna, dakle kako bismo spostavili da imamo što bolje rezultate glede e, kontrole brzina i e, alkohola za Tako da sada, e, to je naš dio bio, a nadamo se da će komisija ovo sve pratiti kako treba. Hvala sada gospodin Rikur. Predsjedavajući, mi smo dobili jedno izravno upućeno pitanje. Dakle, e, ako imamo problema sa e, zaštitom podataka, trebamo naglasiti da je TISPOL e, organizacija. Dakle, mi smo tu da olakšamo, da ukazujemo na najbolje prakse i ukazujemo našim članovima što i kako mogu raditi, ali što kada se govori o operativnim podacima, to je nešto ide preko e, međunarodnog prava. Pređemo onda na mjere. Također bih se osvrnuo na pitanje o ISI. Ako možemo provjeravati alkohol, droge i isto tako i uporaba e, e, telefona za volanom, to je, to je jedna od jako važnih stvari. Zatim, rečeno također možete imati puno dobrih pravila, evo, ako usvojimo ovo pravilo 30 km ograničenje u urbanim zonama, ako ga ne provedemo, <laughs> to onda neće biti područje od biograničena brzina na 30 km. Zatim, što se tiče prometne policije, sigurnost, i općenito govoreći e, primjećujemo da se sve manje e, ulaže sredstava u to. Dakle, to znači da se manje ulaže u spašavanje života, ali mi moramo znati da e, je obučavanje to koje spašava. Mi bismo najviše voljeli da ostanemo bez posla, ali nažalost imamo ga previše. Ako mi ne bismo imali posla, značilo bi da su ljudi svi sigurno na cesti, ali to je nešto što se trenutno dešava. Ali Europski parlament i Europska komisija bi morali pogurati dakle, i omogućiti da se i dalje ulaže u ove stvari, čak i u vrijeme krize. Hvala sada Žano Merš, izvolite. Hvala, ja ću govoriti njemački ovog puta. Mnogo bi se toga mogla reći, međutim ne možete sve pokriti u dvije minute. Mislim da bi smo morali proučiti ljudski faktor u kontekstu sigurnosti na cestama. Moramo napraviti razlike i e, rado bih dodao i četvrti e, smrtonosni faktor, a to je jednostavno kada se ne izgubi koncentracija, ne samo alkohol i brzina. Čuli smo da djeca trebaju sjediti na ispravan način u vozilima. Velik broj djece koji sjede u sjedalicama za djecu u automobilima ne sjede e, ispravno u tim stolicama i jesu e, roditelji možda pročitali e, uputstva o tome kako da vežu dijete u dječju stolicu, međutim nisu sve dobro shvatili jer je to prekomplicirano objašnjeno. Moramo proučiti razloge iz kojih dolazi do sudara, kako se takvi sudari ne bi ponašali. Moramo više investirati u e, e, očevide nesreća, da znamo zašto se stvari događaju i moramo izraditi piramidu. Na vrhu piramide su najranjivije osobe. E, to su starije osobe, djeca, pješaci i biciklisti. Osobe u osobe u automobilima e, štite, e, štiti samo automobila i zato ga moraju dobro se pobrinuti za taj automobil. Ponekad se moramo zapisati, e, možemo li koji puta, ako ništa drugo nije moguće, pokrenuti građansku parnicu. Po pitanju tih autonomnih vozila, budu li takva vozila na cestama, jednostavno možda bismo mogli tražiti da svi budu aktivniji i da e, ne, se ne smatra da kamo god se ide da se treba ići automobilom. Hvala vam. Hvala svim panelistima. Postoje različiti sustavi za pomoć pri vožnji. E, međutim, zamolit ću e, paneliste iz ovog panela e, da se oslobode mjesta za sljedeći krug panelista. So, wie gesagt, es geht hier um Road Users, Car Manufacturers and Driving Assistance Systems. Dakle, sada je riječ o sustavima pomoći u vožnji, sustavima asistencije u vožnji. Gospodin Matijas Kovček je prvi govornik, 7 minuta. Um, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrter Poštovani predsjedniče, poštovani zastupnici, dame i gospodo, srčno hvala na pozivu. Moje ime je Matijas iz Verkehrsschub e, Deutschland VCD. E, bavimo se održivom mobilnošću. E, mi se zalažemo za sve mobilne ljude orijentirane na zaštitu okoliša koji putuju automobilom, pješke, biciklom ili E, ili e, željeznicom. Kampanje sigurnosti e, dosta, uzimaju dosta novca, ali ostvaruju relativno male rezultate. Potrebno je naravno uvesti propise i provoditi ih i kontrolirati njihovu provedbu. E, dakle, imali smo kampanje u 70. i 80. oko korištenja e, sigurnosnog pojasa, pa e, i brojne druge kampanje i što je dovelo do povećanja korištenja sigurnosnih pojaseva iznad 90%. Nein. Okay, ist nicht so. Ich, um, <clears throat> Vision Zero ist das... Äh Vision Zero, to je cilj, cilj Europske unije. No, nažalost, e, od 2014. i 2015. imamo porast svrtnih slučajeva u Njemačkoj. Sigurnost, e, odnosno e, Pre, unapređenje sigurnosti e, je nešto što se s druge strane je ugroženo e, lošijem ponašanjem u vožnji. I te, to što smo ostvarili na području sigurnosti vozači e, su opet ugrozili sve većim tempom vožnje. Tehnika funkcionira naravno samo ako je vezana uz ograničenje brzine. E, to se može riješiti automatskom vožnjom, no ako ovdje e, se prelaze određene granice i ograničenja brzine, Gospodin Kurtens je već o tome govorio u svojem predavanju. Sad ću se malo usredotočiti na Njemačku. Njemačka je jedina zemlja koja nema ograničenja brzine na autocestama. E, tvrdi se da su autoceste u Njemačkoj sigurne, to je točno proporcionalno sa razdaljinama, jer tako se to i mjeri, no naravno što je više prometa, češće su i ograničenja brzine i oni e, dionice sa ograničenjem brzine imaju znatno veći broj vozila i rizik po vozilu bez ograničenja brzine je naravno veći, ali opet e, ne mjereno prema dionici. Problem kod e, izgradnje infrastrukture jest da bolja infrastruktura vodi do jače, e, do veće brzine. I e, doradna infrastruktura nije uvijek nešto što ispunjava cilj, mi moramo kontrolirati i brzinu. Što se tiče poštivanja brzine, imali smo samo jedno istraživanje na tu temu u Brandenburgu 2003. da ograničenje brzine samo po sebi dovelo, odnosno smanjenje brzine, ograničenje brzine je dovelo do poboljšanja sigurnosti u prometu. Jer smo na jednoj dionici primijetili značajno povećanje učestalosti nesreća i e, sve veću e, smrtnost e, na toj dionici iako je ta dionica ravna i pregledna. Ovdje vidite na karti 2003. je e, broj smrtnih slučajeva značajno se smanjio, e, čak na nula. I cijeli trend je 75% manje smrtnih slučajeva na toj dionici i to je sada usklađeno sa njemačkim trendom i do danas e, ti, te brojke e, padaju. Ograničenje brzine u Njemačkoj je važno za Europu iz dva razloga. Kao prvo, vozila u cijeloj Europi E, moraju biti e, prilagođena velikim brzinama kako bi mogla voziti na njemačkim autocestama. E, to je dosta značajna, značajni aspekt, a osim toga ta, te velike brzine vode do snažnijih motora koji u gradskom prometu uzrokuju veću potrošnju energije i e, ispuštanje CO2 u Europi i u e, u Njemačkoj i u cijeloj Europi zapravo je e, pod negativnim utjecajem onoga što se događa na njemačkim autocestama. Još jedno važno ograničenje je ograničenje brzine od 30 unutar naseljenih mjesta sve to, a često se zaboravlja na glavnim prometnicama, naravno da se može uvesti i ograničenje od 50, ali e, dovodi, to dovodi do toga e, da e, vozači to često prekoračuju i to je vrlo važno iz sigurnosnog motrišta. Unutar naseljenih mjesta treba razmisliti o tome da 95% slučajeva nezgoda e, sa djecom i slično e, uzročnici su zapravo vozači automobila, tako da definitivno tu postoji potencijal za smanjenje. Osim toga, niti jedna druga tehnička naprava E, ne uzrukuje 22 tisuće smrtnih slučajeva e, u Europskoj uniji. I takav uređaj sigurno ne bi dobio odobrenje. E, stoga je vrlo važno raditi na pitanjima sigurnosti. Drago nam je da se brinete oko tih pitanja. Naš, je zahtjev da se uvede ograničenje na 130 na autocestama to će e, dovesti e, naravno i na e, do toga da trebamo prebacivati promet sve više na željeznice i druge oblike i uvesti jače oporezivanje automobilskog prometa za kamione također treba uvesti zasebna ograničenja, a potrebne su i niske granične vrijednosti potrošnje odnosno konzumacija alkohola. Hvala na pozornosti. Hvala, sljedeći je Paolo Mura iz Eurocare. Okay. Um, Marian, can I ask you to change the slides? Okay, uh, good afternoon. everyone. Dobar dan želim svima, ja sam Paolo Mura, Paolo Nuris Mura i radim u Eurocare-u koji svoje sjedište ima u Briselu. Kao što vidite, ovo je internet stranica Eurokera. Mi smo savez nevladnih e, javnozdravstvenih socijalnih organizacija koje se bave s prevencijom i smanjenjem e, štete koju nanosi alkohol u Europi. Imamo 30 e, organizacija članica i 60 u biti organizacija koje su više od 30 evropskih zemalja. pitanje ako, ako je općenito. i tako se sigurnošću bavimo, kao što vidite na vrhu naše stranice, vidite da podržavamo rad na sigurnosti na cesti u okviru svjetske zdravstvene organizacije. Također podržavamo i rad kolega iz ETSC-a, Europskog prometnog vijeća za sigurnost Europskog vijeća za sigurnost prometu. Trenutno sada podržavamo kampanju je a u tome da e, se pozove Europsku komisiju da e, se ovi pitanje smanjenja teških povreda u europskim cestama. E, tako da vas i vas želim uključiti u ovu kampanju. Molim sljedeći slajd. Imamo konkretne političke preporuke e, glede pitanja alkohola i vožnje. Ovo je doista rezimirano, ali u biti nulta tolerancija. Vjerujemo da ne postoji dozvoljena količina alkohola. Jednostavno ne smije se povezivati alkohol i volan. No, želi smo veću harmonizaciju maksimalnu granicu u Europi. I isto tako provedba zakona, mislim, bilo je riječ o tome da ako postoje zakon, da ih se mora provoditi i isto tako mm, alkotestovi i tako Dakle, usklađenost e, zakonodavstva u Europi jako je važna. Također preporučujemo da e, obavijesti o vožnji, obuke, objavljivanje svih mogućih informacija o vožnji je također jako važno i nakon polaganja ispita. Također želimo zabraniti prodaju alkoholnih pića na autocestama, e, u benzinskim crpkama, zatim konkretno želimo da industrija alkohola na svoje proizvode, boce, u biti na svoje alkoholne proizvode želimo da industrija alkohola informira potrošače o opasnostima pijenja i vožnje. Molim sljedeći slajd. Prethodno sam govorio o konkretnim preporukama za smanjenje štete koje alkohol može nanijeti prilikom vožnje. No, govorimo i o širim preporukama, na primjer u kontekstu vožnje pod alkohola, provedba zakona odnosno politička tijela su važna i informacije koje su na raspolaganju su jako važne. Mi svi ovdje slažemo da ne treba piti kada se vozi, no industrija alkohola podržava također naše napore da smanjimo broj žrtava izazvanih e, vožnjom pozicama alkohola, ali istovremeno podrivaju te napore na primjer Svjetska zdravstvena organizacija i OSD kažu da je cijena važan prioritet i alkoholna industrija. Imamo samo dva primjera ovdje konkretno. Dakle, škotska vlada traži minimalnu cijenu e, alkoholnih pića e, na temelju istraživanja svjetske zdravstvene organizacije, a industrija alkohola to hoće blokirati. Drugi primjer eh, nije izravno povezan sa zakonodavnim radom, no u pitanju je etičnost. industrija alkohola, ovdje govorimo o alkoholu, oni su važni pokrovitelji Formule 1, a vjerujemo da time stvaraju poveznicu između ne samo alkohola i vožnje, već alkohola i brzine. Vi ste spominjali vožnje pod utjecajem alkohola, ali treba imati na umu i visoke brzine. Tako da mislimo da ta vrsta pokroviteljstva nije prikladna, te bi trebali, te smatram da bi se trebalo povući iz pokroviteljstva automobilske industrije, osobito Formule 1. Najljepša hvala. Vielen Dank. Und dann ist der nächste ist Gianfranco Burzio vom... Hvala, Gianfranco Burzio iz Fosija iz eh, Europskog udruženja proizvođača automobila. Hvala lijepa, hvala što ste me pozvali da sudjelujem u ovom e, događanju u ime Europskog udruženja e, proizvođača automobila. E, članovi našeg udruženja proizvode dakle kako putnička vozila, tako i komercijalna vozila. Na ovom dijagramu vidite da su e, opći e, trendovi vezani za sudare e, i da je tu trend pozitivan po pitanju osoba koje smrtno stradaju. Dakle, trend je pozitivan, međutim jasno je da moramo napraviti i više. Pogledajmo sada broj smrtnih slučajeva i usporedimo ih broju prekvaljenih kilometara i e, e, i vidimo da imamo 59 smrtnih slučajeva za 10 milijardi e, kilometara u Europi. Ali to je jako velika razlika koje od zemlje od zemlje do zemlje. Recimo Švedska i Velika Britanija imaju dobre rezultate, ali situacija je vrlo različita u nekim drugim zemljama sa sličnim E, e, vozilima i uvjetima kao što su primjerice Austrija. U svakom slučaju trebamo imati integrirani pristup i gledati na sve nužne elemente. Kao što su ranije brojke pokazali, ako gledamo e, solucije koje nisu sasvim tehničke prirode, njih se u potpunosti ne koristi, na primjer e, cestovna infrastruktura. Na ovom slajdu imate jedan primjer kojim se to ilustrira. U Švedskoj kada su uveli e, prepreke na i e, ograde na cestama u ruralnim sredinama smanjili su sa 70% e, smrtne slučajeve. Isto tako e, treba e, e, koristiti određena vrstu kočnica. Tu su sistemi koji sada postoje i takvi sustavi se sada koriste prilikom revizije uredbe o sigurnosti. Tražimo također realne tehničke scenarije. Što mogu reći o brzini? U današnje vrijeme vozila e, mogu e, navesti vozača da voze na e, primjerenom brzinom. Kako bismo smanjili brzinu trebamo imati jedinstvena pravila u Europi i isto tako cestovna infrastruktura mora biti prilagođena kako bi davala povratnu informaciju o brzini e, samom vozilu. Veliki problem je naravno alkohol za volanom. Tehnologija koja je danas na raspolaganju e, e, postoji, dakle da međutim nije primjerena. Radi se o tehnologiji kojim bi se spriječilo da e, osoba koja ima veliku dozu alkohola u krvi ne e, pređe, e, ne sjedne za volan. Naime, potrebno je više minuta da se dobije rezultat, a osobe koje su previše pile ne trpe takvo čekanje. Mi tražimo zapravo da E, postoji sada jedna vrsta brave koja će e, koja se neće moći otključati kada osoba e, je previše popila. Nekoliko tvrtki radi u tom projektu kako bi se razvila tehnologija koja bi test obavila bez ikakvog čekanja, a da sam vozač isto tako pritome ne mora obaviti nekakvu posebnu operaciju. Radi se dakle o projektu koji sada vodimo. I još jedna posljednja primjedba gdje se vidi e, koliko su stare u prosjeku europske flote automobila. U prosjeku je dakle to 10 godina. Kada bi tehnologija postala sada norma, nova tehnologija, bilo bi potrebno 10 godina da 50% automobila na cestama ima tu tehnologiju. Što iz toga mogu zaključiti? Prvo, treba e, poboljšati infrastrukturu na cestama jer to može poboljšati situaciju sigurnosti na cestama. Drugo, u vozilima se treba koncentrirati sada na aktivne sustave sigurnosti kako bi se izbjegle nesreće. Treće, vidimo da potencijali postoji sa jednostavni način da se poboljša sigurnost na cestama. Četvrto, ako se vozači počnu bolje ponašati na cestama, rezultati će biti trenutni dok će tehničke promjene zahtijevati otprilike deset godina. Isto tako potrebno je više suradnje svih dionika kako bi se poboljšala sigurnost na cestama. Šesto, automatizacija vozila može značajno pridonijeti sigurnosti vozila na cestama na srednji i dulji rok. Hvala na pozornosti. Hvala. Sljedeći je Sebastian Feldman iz Rosenbergera. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich möchte... Hvala na pozivu. E, želio bih skrenuti vašu pozornost na aspekte tehnike i regulacije, osobito u, na temu onog autonomnog, e, autonomne vožnje i asistencije u vožnji, što je spomenuto nekoliko puta. E, prvo ću reći nešto o Rolandu Bergeru. Mi smo osnovani 68. godine e, i prvi smo koji se bavimo savjetovanjem menadžmenta u, u Europi, znači europska tvrtka na temu autonomnog e, vožnje i slično. Sigurnosti u Europi, ali i globalnih pitanja. Um, nekoliko brojki. Čuli smo već uh, koliko smrtnih slučajeva postoji uh, kao rezultat prometnih nesreća u Europi. Tu vidimo u koliko uh, slučaja je i čovjek uzročnih tih nesreća. Gotovo 80% svih slučajeva imaju e, za uzrok upravo ljudsku grešku i čovjek je odgovoran za ono što se dogodilo. Govorili smo o stresu, govorili smo o ometanju u vožnji, umoru, nepažljivosti, neiskustvu, e, alkohol, e, korištenjem alkohola, a i u kombinaciji sa vožnjom. Sve su to stvari koje završavaju tragično i i e, koje nas navode na razmišljanja o korištenju umjetne inteligencije. E, dakle, u konačnici su trendovi na e, tržištu takvi da tehnologija to slijedi i omogućuje, omogućuje mobilnost, mobilnost mobilitet 4.0 je nešto što mi koristimo i pokazat ću vam u kojim E, dijelovima u kojim stupnjevima automatiziranog, e, automatiziranje vožnje će se to odraziti. Na to utječu e, vrlo različiti globalni čimbenici. Mi smo proveli jednu studiju, ako pogledamo temu autonomne vožnje, to je nešto što se ne može zaustaviti, već danas je jasno da brojni klasične vrste mobilnosti od taksija, vozila na za najam i slično. ako se želimo udaljiti od toga i ako govorimo eh, o temi autonomne vožnje, automatizirane vožnje, ovo je jedno veliko tržište koje je pred nama. Brojne zemlje i organizacije ulažu milijarde u ovakva istraživanja. Nedavno je jedan njemački proizvođač automobila rekao da će više od milijarde eura uložiti u istraživanje teme automatizirane vožnje. Tako da u svakom slučaju će biti potrebno za to osigurati odgovarajuće okvirne uvjete. Kad govorimo o Europi i europskim sustavima asistencije u vožnji, ono što je bitno je da se oni uvedu u cijeloj zemlji i da podrže sigurnost prometa. 2013. je primjerice preko 30 milijardi eura e, su uložili europski proizvođači u temu sigurnosti vožnje, što je značajno. I ako pogledate indeks autonomne vožnje koji se povećava po kvartalima, moramo reći da njemački, odnosno europski proizvođači e, oprostit ćete što pored švedske zastave ovdje nije i kineska, ali u konačnici tehnologija asistencije u vožnji je vodeća u Europi i treba ju definitivno podržati. Već sam najavio e, da ću pokazati E, će se razvijati tema automatizirane vožnje. Želio bih podsjetiti da govorimo ovdje o jednom od pitanja kako e, se u kompleksnim situacijama može izbjeći e, ona prenapregnutost i koje su mogućnosti vozila da se u određenim situacijama cestovnog prometa reagira. Govorimo o, o, rutini, znači o monotonim situacijama kao što je auto, cesta i slično, gdje se također može podržati e, vozača a govorimo i o temi dijaloga sa cestovnom infrastrukturom, što je vrlo važna točka koja se zaboravlja u raspravama, jer ovdje se radi o jednoj komunikaciji koja treba spriječiti određene nesreće. Znači, ako govorimo o, komunikaciji ka 2 k ili K2 infrastructure, onda je auto zapravo neka vrsta timskog igrača e, i a, ako se radi o upozorenjima na određene vremenske prilike kao što je vjetar, e, e, klizavo područje i slično, tu se nesreće mogu smanjiti za do 50%. Mi smo prethodno imali slučaj sa vozilima na najam gdje se pronalazi sve više funkcija kao što je asistencija u parkiranju ili e, upozorenja pri polasku i tako dalje i uvode se karakteristike e, koje se ne mogu provesti bez vozača. E, no tu imamo ECE 97 e gdje se omogućuje mnogo toga bez ruku na volanu, znači bez samog vozača postoji tehnologija koja omogućuje vožnju no koju koče zapravo regulativa na europskoj razini. Potpuno automatska ili autonomna vožnja e, će vjerojatno biti moguća e, tek negdje iza 2020. 2025. godine, ne prije toga. E, završit ću sada sa pitanjem kako vi kao komisija možete pridonijeti sigurnosti cestovnog prometa kroz tehnologiju, automatizirane sustave i autonomno vožnju. Imamo e, temu e, autonomne vožnje koja znatno može pridonijeti sigurnosti na cestama, no tu postoji potreba za političkim djelovanjem kako bi se ta tehnologija mogla u cijelosti iskoristiti. Ja vam mogu obećati da ta tehničke mogućnosti nisu male i e, mi ne smijemo sprječavati inovacije na ovom području. Mora postojati pravna sigurnost u Europi, ali sa globalnim e, zahtjevima. Šest tema koje mi je ovdje jako važno, odobrenje vozila, zašto Audi A7 700 km vozi na američkim autocestima, a u Njemačkoj e, ne može dobiti odobrenje. U Sjedinjenim državama postoje brojne mogućnosti testiranja takvih sustava asistencije. E, točka 2 je regulativa, o tome sam već nešto rekao. Po našem mišljenju regulativa je e, prava katastrofa. DIN sporazumi su najavljeni, ali nisu i provedeni od 10 km na sat e, također da se e, moraju držati ruke za, na, volanu. To su sve, postoje zastarjela regulativa koju treba unaprijediti. 100% sigurnost nećemo nikada imati, e, čovjek će uvijek raditi greške, a i umjetni sustavi e, će raditi greške, to se ne može izbjeći, no umjesto da govorimo o etičkim načelima i, i ili e, onom klasičnom primjeru da li ćemo se raditi, radije zaviti u stablo ili u druge sudionike u prometu, mislim da je važnije od toga da imamo uređeni okvir E, kao što primjerice ima američka e, američka e, ta agencija za sigurnost u prometu koja u predložila uvođenje crnih kutija automobilima čemu mi zapravo isto težimo i što predlažemo. Četvrta točka je tema podataka i privatnih podataka dobavljači su se usuglasili oko načela transparentnosti, samoodređenja i sigurnosti podataka. Mi ovdje e, vodimo dobre i konstruktivne rasprave, e, no pitanje pravnog okvira je još uvijek neriješeno. Europa bi e, trebala tu bolje slijediti E, i zahtjeve e, dobavljača i prepustiti e, nešto i njima jer bi to bilo u sigurnim rukama. Sljedeća tema je pouzdanost i pitanja jamstva i ovdje je potrebno napraviti jasnu regulativu jer ako ne onda će tržište samo to regulirati. Da navišću primjer Volva i tema, temu izbjegavanje nesreća usprkos sustavima izbjegavanja nesreća mi ovdje moramo e, si postaviti pitanje mora li se tržište samo regulirati ili je potrebno stvoriti zakonske uvjete e, za e, temu jamstva, jamstva proizvođača, jamstva trgovca čak i zadnje, ali ne najmanje važno, tema same infrastrukture, to je nešto što ne smijemo zaboraviti E, tu e, primjerice Sjedinjene države i e, neke druge države su daleko ispred nas. Moramo paziti u aspektima katu ka komunikacije i katu 2 komunikacije. Hvala gospodine Feldman. Hvala svima panelistima. Sada malo imamo opet problem s vremenom. Ja nažalost moram otići, ali gospodin Koh e, će e, preuzeti e, predsjedanje ovim još daljnjim dijelom odgovora na pitanja. U svakom slučaju hvala što ste došli, što ste obogatili našu raspravu. Gospodin Koh će sad preuzeti. Ja, ich habe Anmeldungen von äh, imam tri javljanja za riječ, za pitanja. Peter Lundgren prvi. Izvolite. Thank you, Chair. speed. Hvala predsjedavajući. Hm, ograničenje brzine u Njemačkoj. Evo vam par informacija. Do prije godinu i pol dana bio sam vozač mjemona i to sam radio 30 godina. 10 godina sam prometovao u međunarodnom prometu a puno vremena sam proveo na autobanu i sate i sate e, u zastavima i gledao sam tako BMW, Audi, Porsche, sve te lijepe auto i pitao sam se a zašto su pobogu uložili slike novce u te aute jer prosječna cijena na njemačkom autobanu je znatno niža od prošle brzine Fiata Panda i bilo bi puno jeftinije odmah kupiti Fiat Pandu jer onda bi barem znao zašto tako sporo napreduju. A onda ponekad noći mogu koristiti svoj moćni motor, ali moram vam reći da je inače po danu jako niska prosječna brzina. A zatim što se tiče ovih e, lakših kamiona, sjajno, popunite ceste po cijeloj Europi još manje, manjim kamionima. Jedno razumno bi bilo uvesti mega kamione i tako biste mogli zamijeniti tri europska kamiona jednim mega kamionom. Jer nema nikakvog razloga da se sa sjevera e, Njemačke vozi do Minhena, e, jer naravno onda bi se ponovo moralo to sve rasteretiti i rastavariti u manje kamione. A zatim viski i brzina. To je najbolja stvar koju sam danas čuo. Dakle, kada Sebastian Vettel leti po stazi velikom brzinom, vi stvarno mislite da ljudi to povezuju s viskijem, da si kažu, da, da, on je sigurno popio veliku čašu viskija s obzirom kako brzo vozi, pa to su gluposti. Jer vi stvarno mislite da su ljudi do te mjere glupi, pa naravno da ljudi znaju da nije dobro piti i voziti i vjerujte mi da nitko u isti kontekst ne bi mogao staviti u isti kontekst Sebastiana Vettela i Johnnya Walkera. U to sam uvjeren, siguran sam. Hvala. Ja, vielen Dank, dann würde ich den Herrn Nielsen bitten. Hvala, kolega Nielsen, izvolite. Pa, ja sam htio govoriti o alkoholu. Naravno da ljudi moraju promijeniti svoje navike. Ono što me veseli jest da u Švedskoj je smanjena potrošnja alkohola, osobito kod mladih. Evo već zadnjih 50 godina, u zadnjih 50 godina nikad nije bila tako niska. I to sve usprkos eh, brojnim agresivnim eh, kampanjama promičbe alkoholnih pića. No, htio sam vam govoriti o zakonodavstvu, alkoholu, alkotestovima. Dok sam bio gradonačelnik svom gradu, to je bila jako moderna stvar. Govorilo se da u svako auto treba e, staviti sustav sprečavanja popstanja automobila e, povezanih s kilometrom osobito kad se radi o taksijima i tako dalje. I ti uređaji su se razvijali, sve su složeni. Dakle, zašto zakonski ne bismo uveli te uređaje serijski u sva vozila. Vielen Dank, Jens Hvala gospodine Nilsen i ja imam pitanje. Moje pitanje odnosi se na ACR. Opisat ću situaciju ako ja vozim iza jednog vozila koji upali kočnice, upale se ona svjetla, ja znam eh, da moram i ja zakočiti, ali ne znam koliko snažno moram zakočiti. Jedno, bilo bi dobro imati inteligentno kočiono svjetlo koje bi mi e, pokazalo da li on snažno koči ili samo malo je prikočio. I e, primjerice, ako e, sam, sam na pješačkom prelazu, tu isto ne vidim dobro. Možda bi bilo dobro za pješake da postoji prednje kočijeno svjetlo, recimo zelene boje, tako da pješak vidi da auto koči i da može prijeći pješački prijelaz. Tako bi se izbjegli neke nesreće. Možemo li razmišljati u tom smjeru? Ja, ich würde sagen, dass wir jetzt äh, in der gleichen Reihenfolge beginnen a sada idemo istim redoslijedom kao što su te održali predavanje, a svako ima minutu i pol za odgovore. Sorry, uh, Mr. Van der Kamp. <laughs> Ispričavam se, gospodine Van der Kamp. Izvolite. Ne, ja sam zakasnio. Sam sam kriv, ispričavam se. preću na opet. Doista se ispričavam, ali evo, provio sam ovdje skoro svo poslije podne. Čuli smo puno zanimljivih stvari i tvrdnji. No, ja imam nekoliko pitanja koje nisu isključivo upućene ovim panelistima, no možda i nekima e, članova našeg osoblja. Naime, 22 tisuće smrtnih slučajeva e, koji su spomenuti ranije, to je koliko ljudi je vozilo svoje vlasta vozila, koliko su njih vozili motore, skutere, pješaci, biciklisti, koliko su tu putnici, limuzina, vozači, i da li možemo to dobiti podijeljeno po kategorijama. Zatim druga stvar, to je jako, jedna jako teška stvar, problematična, to je ekonomski trošak tih E, teških e, povreda na cestama. Nisam ništa čuo nikakvu analizu, ekonomsku analizu ovoga svega. Doista pitam se da li bi neko to mogao komentirati. Dakle, imamo zakonodavne mjere o koje se tiču brzine, alkohola, ali to ne dolazi do ljudi. Da li bi ljudi doista mis shvatili da, da bi to puno koštalo, na primjer, ako bi bilo puno por da, da to utječe na njih ili na druge. Hvala, gospodine Gocek, izvolite. E, problemi infrastrukture koje ste spomenuli, odnosno da se infrastruktura povećava, da je s time povezana uvijek veća brzina, što se tiče ETCS-a, Europskog vijeća za sigurnost transporta, na e, njihovoj web stranici je to zanimljivo prikazano i Francuska e, je nešto e, objavila o tome e, povećanje, povećanjem brzine došlo je ne toliko do povećanja smrtnih slučajeva, ali do težine ozljeda. Ta brzina je svakako važan čimbenik. U Njemačkoj su brojni, brojne gužve na cestama koje nastaju zbog tih velikih razlika o, brzini, e, jer ljudi ubrzavaju na 160, 180 i onda moraju zakočiti na 80 jer pretiče e, kamion e, i onda stojite u koloniji i pitate se što se događa. To je jedan problem koji je tipičan za Njemačku. Na drugim autocestama to možda nije tako često, osim ako je promet baš jako gust. E, pitanje mega kamiona, pa e, koliko god da je siguran kamion, e, ako se nalazi na autocesti, zapravo sigurno je da se taj teret prebaci na željeznicu i treba poticati svakako to prebacivanje tereta na željeznicu. Što se tiče E, sigurnosti prometa imamo jednu provjeru u Njemačkoj se broje e, smrtni slučajevi i ozljede za pojedine gradove podijeljeno sa brojem stanovnika i gustoćom prometa postoji i ranking tih gradova to bi bilo dobro provesti na razini Europske unije hvala hvala gospodin moro Um, so with relation to um, uh, gentleman said so e, Gledamo ga što je rekao jedan gospodin, tko bi to mogao pomis povezati brzinu i alkohol, odnosno vožnju alkohol. Neki bi to mogli napraviti. Istovremeno ne možemo reći da je to odgovornost e, pojedinaca. Znate, vlade imaju e, obvezu brinuti nad pojedincima i zato postoje zakonodavne mjere ono što sam htio reći jeste da nastaju problemi u onom trenutku kada industrija alkoholna podržava odličan, neovisni rad ETSC-a. Evo kao što vidite oni su financirali ovaj ovdje rad, no s druge strane sabotiraju rad škotske vlade koja je htjela uvesti minimalnu cijenu jedinice Dakle, s jedne strane podržavaju ovaj izvrsni rad koji ovdje pokazujemo u držim rukama, a s druge pak strane stvaraju izravnu poveznicu između alkohola i vožnje i brzine i vožnje. Hvala. Vielen Dank, Okay, uh, one, one question related to alcohol and We are not considering this for compulsory application, so... Uh, Evo jedno pitanje vezano za tu uh, ključ otključavanja automobila i alkotest. E, test. automobil se koristi kako bi čovjek odmah se počeo kretati i prema tome vozač do